podne. Prije nego što pređemo na iduću točku dnevnog reda imam jednu informaciju koju vam želim reći. Kolegica Ana Miranda me upozorila na činjenicu da od lipnja više ne sudjeluje u radu parlamenta. U skladu s poslovnikom Člankom 4 stavkom 3 uzimamo na znanje ovu činjenicu i ističemo da postoji jedno ispražnjeno mjesto. Prelazimo na iduću tečku, točku dnevnog reda, to je